od kluba GUE NGL nominaciju za članstvo u odboru. Ona će biti zabilježena u zapisniku današnje sjednice i ako ne bude primjedbi do trenutka kada zapisnik bude prihvaćen, nominacija će se smatrati također prihvaćenom. Zahvaljujem i prelazimo na prvu točku našeg